La seduta è ripresa. Nastavljamo sjednicu. E, objavljujemo rezultate glasovanja kako slijedi. Konačno glasovanje. Strategija za osobe sa invaliditetom nakon 2020. usvojena. Prilagodbe usvojene konkurentnost eh, usvojena, pododbor usvojen, odbor za rak usvojeno, poseban odbor za eh, strano uplitanje usvojeno, poseban odbor za umjetnu inteligenciju usvojeno. Rezolucija o Češkoj republici stavak 11 usvojen. Stavak 14 usvojen, 20 usvojen, 45 prvi dio usvojen, treći i drugi također, 49 usvojen, uvodna izjava A, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Izvješće o Zapadnom Balkanu Amandman 32 odbija se, 33 odbija, 34 odbija, 35 odbijen, 9 i 10 usvojeni, 1S usvojen, 36 odbijen, 1 usvojen, 11 usvojen, 12 usvojen, 13 usvojen, 37 odbijen. Stavak 1 u tri dijela. Prvi dio usvojen, drugi usvojen, treći usvojen. Amandman 14 usvojen, 38 odbijen, 39 odbijen, 15 usvojen, 40 odbijen, 16 usvojen, 41 odbijen, 17 u dva dijela, prvi dio usvojen, drugi odbijen. 42 usvojen, 18 usvojen, 19 usvojen, 20 usvojen, 21 usvojen, 22 usvojen, 23 usvojen, 24 usvojen, 1 usvojen, 2 usvojen, 3 usvojen, amandman 4 usvojen, amandman 25 odbijen, 26 odbijen, 27 odbijen, 5 usvojen. Uvodna izjava je usvojena, 6 usvojen, 7 usvojen, 8 usvojen, 29 odbijeni amandman 30, odbijen 31, odbijen amandman 10 usvojen, 5 odbijen, 1 odbijen, 11 odbijen, 6 odbijen. Stavak 15 u dva dijela, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Amandman 7 odbijen. Stavak 17 usvojen, 2 odbijen, 3 odbijen. Stavak 24 u dva dijela, prvi dio usvojen, drugi usvojen, 26 1 usvojen, 2